glasovanje sutra u 12 sati. Sljedeća e, točka dnevnog reda je e, izvještaj je gospođe Rodi Kracaca Garopolu e, koja se odnosi na europske fondove za dugoročna ulaganja. Mislim da su očekivanja prevelika što se tiče gospođe e, Kraca, e, tako da se nadam e, da gospođa povjerenica nema ništa protiv toga da prvo damo njoj riječ. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Evo danas sam stručnjak za brojne predmete i ovo je proces učenja i za mene. Od prvog jedinstvenog akta u Eh, travnju 2011. Eh, poduzimamo mjere kako bismo unaprijedili konkurentnost poduzeća, posebno malih i srednjih poduzeća i sada radimo na drugom aktu o jedinstvenom tržištu. Eh, cilj je ostvariti zacrtane ciljeve, ali i revitalizirati europsko gospodarstvo. Što se tiče financijske uredbe, ne radi se samo o pripremi financijskih sustava. Cilj je stvoriti nove mogućnosti za ulaganje i rast u Europi. Ono što nam e, treba je kapital kojim ćemo financirati aktivnosti u cijeloj Europi. Postoje velike potrebe, a znamo da postoje poteškoće što se tiče e, malih i srednjih poduzeća i njihova kreditiranja. E, moramo osigurati i programe kreditiranja za društva koja nisu uvrštena na burzu. Infrastruktura predstavlja vrlo važan element kada govorimo o revitalizaciji gospodarstva. Između 100 i 150 milijardi svake se godine u Europi ulaže u infrastrukturne projekte. Međutim, e, države članice ne mogu osigurati financijska sredstva koja su potrebna i zato su jako važni europski fondovi za dugoročna ulaganja. E, fondovi za nekretnine ulažu nekih 300 e, milijardi eura i to je jako važan izvor financiranja graditeljstva. Međutim, e, dugoročno financiranje je rascjepkano u Europi i vrlo često se događa da poduzeća ne mogu dobiti potrebni kapital. Imamo jednu od najvećih stopa štednje na svijetu. Postoje dakle sredstva, moramo ih samo pronaći i osigurati i zato smo podnijeli ovaj prijedlog za fondove za dugoročna ulaganja ulaganja. Zakonodavni okvir ima za cilj stvoriti strukturu kojom će se omogućiti da e, kapital e, teče e, po Europi bez dodatnih zahtjeva za poduzeća i projekte. Manje od deset država članica trenutno ima zakone koji omogućuju dugoročnim fondovima da posluju u njima. Već sada postoje dugoročni fondovi Međutim, e, propisi su različiti, postoji 50 različitih e, verzija i jako je teško donijeti pravi odabir. Ovaj okvir će osigurati lakše kretanje e, štednje i ulaganje u dugoročne projekte koji su nam toliko potrebni. U ime Mišela Banijeja moram reći da je komisija zahvalna na trudu gospođe Krace i izvjestitelja u Sjeni. E, brojna stručna pitanja brzo su riješena i stoga smo uspjeli izraditi ovaj prijedlog koji odražava duh u kojem je radila komisija, a cilj je potaknuti dugoročna ulaganja. Sve se događalo u duhu suradnje i kompromisa. Isti su nam ciljevi ponovno pokrenuti rast u Europi. Parlament je došao do istog zaključka kao i komisija kada se radi o mobiliziranju najvećeg mogućeg iznosa e, štednje kako bi se stvorili fondovi za infrastrukturne projekte kako bismo proširili broj i vrste ulagatelja od malih e, do velikih jer to je ključno za uspjeh ovog prijedloga. Jasno je da su nam potrebna jedinstvena i suvisla pravila koja će omogućiti dobro funkcioniranje investicijskih fondova. E, izmjene koje je podnio odbor idu u pravom smjeru. U potpunosti se slažemo s vašom analizom. Mala i srednja poduzeća koja su uvrštena na burzi još uvijek su suočena s poteškoćama kada se radi o dobivanju kredita. E, želimo im pomoći, međutim moramo osigurati da E, moramo točno definirati koje su to poduzeća koja mogu koristiti dugoročna ulaganja. Ako želimo pomoći malim poduzećima, moramo izbjeći da onda te mogućnosti koriste multinacionalne tvrtke. S obzirom na to da je cilj potaknuti ulaganja u europsko gospodarstvo, e, razumno je raditi na ostvarenju tog cilja. Naravno, prva je obveza osigurati da svi naši propisi budu u skladu sa ugovorom i međunarodnim obvezama. E, pravna služba komisije preispituje E, mogućnosti koje ovdje postoje. Međutim, ono što je najvažnije ovdje je da parlament brzo usvoji ovaj tekst. Krajnji je cilj osigurati financiranje europskog e, gospodarstva i jedino tako ćemo osigurati rast. Rasprave na vijeću dobro teku i e, možemo očekivati da će trijalog započeti kada se uspostavi novi saziv parlamenta. E, svi smo mi svjesni problema koje postoji i spremni smo ponuditi odgovarajuće rješenja. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Hvala lijepo gospođo povjerenice Malmström. A gospođa Kraca Cagaropolu još nije stigla. E, predlažem da ona na kraju dobije malo više vremena. A sada jedna minuta e, kolega Kalfin u ime odbora. E, Hvala gospodine predsjedatelju, poštovana povjerenice. Odbor za proračun smatra da ovaj prijedlog koji se tiče dugoročnih investicijskih fondova jest vrlo kvalitetan prijedlog koji će donijeti značajan doprinos stvarnoj ekonomiji Europske unije E, posebice u ovom trenutku u kojem su javne financije vrlo slabe i ne mogu potaknuti rast. Odbor e, je imao nekoliko e, prijedloga. Prvo, htjeli smo da e, ovaj prijedlog ne uvede dodatne obveze za države članice. Isto tako e, smo htjeli da se isključe iz fonda e, izvedenice kao financijski instrumenti. Zatim, treće, htjeli smo da bude uvijek jasno definirano radili se o javnim sredstvima ili ne. E, isto tako potrebno je poduzeti mjere da se e, instrumentima ne izbjegavaju porezi. Slijede govornici u ime klubova. Gospođa Luling. Gospođa Luling, izvolite. Mikrofon, molimo. Pa. <laughs> Hvala gospodine predsjedatelju. Ja sam oduševljena prijedlogom komisije i izvješćem. Podnijela sam jedan mali amandman od strane e, svog kluba zastupnika i nadam se da će e, parlament e, glasati za. Radi se o mogućnosti da se u ovaj fond mogu uključiti i drugi e, fondovi za alternativna ulaganja kao što je gospođa povjerenica e, podsjetila. E, cilj dugoročnog investicijskih fondova jest imati jedan instrument za dugoročno financiranje koji bi potaknuo rast u stvarnom gospodarstvu. Međutim, moramo paziti da E, ovi fondovi ne e, prođu nezapaženo i zato moramo osmisliti neke poticaje i to je predviđano e, mojim amandmanom gdje bismo predvidjeli sudjelovanje u ovom fondu i fondovima, nekim drugim fondovima e, za alternativna ulaganja i želimo isto tako uvesti fleksibilnost u pogledu troškova sudjelovanja kako bi ti fondovi postali što privlačniji znači primjerice isto tako u AIF fondovima, alternativnim e, investicijskim fondovima e, postoje različite e, različite prednosti, različite poticaji kako bi se potaknula vjernost investitora i kako bi oni uštedili zapravo na temelju vjernosti nekom fondu i sudjelovanje tih alternativnih fondova bi izbjeglo dvostruki trošak stvaranja novih fondova. Znači ovaj eh, amandman nije ništa revolucionarno zato što su takve mjere eh, predviđene u drugim eh, direktivama kao na primjer direktivi o alternativnim upraviteljima investicijskih fondova iz 2011. i u nekim drugim direktivama. Međutim, to ne unosi nikakve promjene niti za nadzor od strane javnih tijela, e, nego je dovoljno e, pogledati članak 49 direktive UCITS kako bi se e, pogledalo o kakvim se to točno odredbama radi. finan, e, ministar financija e, Republike Grčke je pozdravio ovu mogućnost kao što je to dokazao i posljednji tekst grčkog predsjedništva. Zato molimo budite, budimo pragmatični. Hvala. E, zahvaljujem gospođi Lulinke, a sada gospodin El Kadrovi, tri minute. Dragi kolege, Dragi predsjedniče, prije svega zahvaljujem izvjestiteljici na dobroj e, suradnji i također izvjestiteljima u sjeni. E, naš klub zastupnika smatra da je ovaj e, dogovor, ovaj sporazum dobar, budući da otvara vrata znači, institucijama za dugoročna ulaganja kako bi se financirali dugoročni projekti. To su nužni projekti. Nama su potrebni biljuni eura da bismo postigli sve te ciljeve Europe, e, strategije 2020. Znamo koliko je to teško i znamo da je danas jako teško dobiti zajmove u bankama i kreditnim institucijama zato što su i oni u poteškoćama i kako bismo sve to pomirili e, zaista e, imat ćemo veliki izazov u sljedećih nekoliko godina. Imali smo e, smanjenje financiranja infrastrukture u Europi za 50% od 2010. do 2012 do 2012. Osim toga, 75% financiranja infrastrukturnih projekata u državama članicama ovisi još uvijek o bankarskim zajmovima. Dakle, banke su te e, koje polako e, umanjuju sve te zajmove i time još otežavaju provedbu tih projekata. Vrlo je teško, kao što vidite, dobiti danas e, nekakva sredstva ili zajam E, malo i mala i srednja poduzeća kako u Italiji, tako i u Grčkoj i u nekim drugim zemljama uzaludno kucaju na vrata banaka, ali samo 30% njih uspije dobiti e, zajam. A da ne govorimo o nekim drugim zemljama u kojima je situacija možda još i gora. Nakon što sam evo to sve rekao, smatram da je ovaj sporazum velik korak prema naprijed e, pod uvjetom da zadovoljimo neke uvjete kvalitete. E, kako oni e, mali ulagači, tako i veliki institucionalni ulagači bi trebali moći e, sudjelovati u ulaganjima u europske fondove za dugoročna ulaganja i to je ono što se pokuša predvidjeti ovom, ovim prijedlogom uredbe. E, ulagači također imaju pravo na otkup, odnosno e, imaju pravo na e, znači, povrat sredstava na otkup svojih zajmova prije dospjeća, što je još jedna od novosti. Postoje neki drugi kriteriji koji su predviđeni ovom uredbom odnosno navode se svi mogući oblici financijskih instrumenata te također projekti koji se tiču kako infrastrukture, tako i projekata infrastrukture za održive izvore energije i ti svi projekti moraju biti jako dobro opisani kako bismo izbjegli mogućnost ulaganja u neke stvari koje su, kojima je već danas dovoljno pozornosti posvećene, koje već primaju dovoljno, imaju dovoljno fondova na raspolaganju. I na taj način se također možemo boriti protiv eh, poreznih oaza. Eto, to je naš stav u ovom slučaju. Zahvaljujem. sada tri minute, e, kolega Debaker. Hvala gospodine predsjedatelju, dobro večer. Mislim da je ovo vrlo važan e, prijedlog, ali svi znamo koliko je malim i srednjim poduzećima bilo teško dobivati kredite i nedavno je izvještaj na vlastitu inicijativu se upravo ticao mobilizacije sredstava. E, I mnogo tih elemenata je i ovdje prisutno. E, u ovoj e, krizi u kojoj se nalazimo banke su uzrokovale mnogo od problema koje su zatim uzrokovale začarani krug i sada moramo prekinuti taj začarani krug i omogućiti da se oslobode sredstva za mala i srednja poduzeća i mislim da je ovo dobar prijedlog. Mislim da moramo potaknuti razvoj gospodarstva i ovo je jedan od e, dobrih načina. Ovo je dobro za mala srednja poduzeća i dobro je za dugoročne infrastrukturne projekte. Mi smo jasno e, definirali u što se sve može e, ulagati. Isto tako smo obuhvatili institucionalne velike ulagače u pogledu dugotrajnih obveza. Isto tako smo uh, definirali kakve vrste ulaganja, odnosno projekata su prihvatljive, kao što su, na primjer, škole. Isto tako smo E, isto tako smo htjeli postići da e, mala i srednja poduzeća e, mogu pristupiti financijskim tržištima i da ne ovise isključivo o bankama. Htjeli smo im dati raznolikost. Isto tako radi se o inicijativi koja će dati mjesta i privatnim inicijativama. Želimo postići dobru ulagačku klimu, ali moramo osigurati i poticaje kako bi privatni ulagači mogli lako naći projekte projekte u koje, u koje žele uložiti. Zato mislim da je prijedlog vrlo dobar, vrlo kvalitetan. Mnoga rješenja ovdje omogućuju dovoljnu fleksibilnost za upravitelje fondovima. Isto tako e, smo omogućili pristup e, dugoročnim e, investicijskim fondovima za različite ulagače. Isto tako smo zbog dugoročnog pristupa osigurali stabilnost. I sad se jedino moramo pobrinuti da se ovo zaista i implementira kako treba. Istovremeno, zbog postojanja različitih uredbi o kojima smo u posljednjih pet godina glasovali, koje su bile ključne za stabilnost financijskog sustava, ponekad je teško institucionalnim ulagačima da zaista nešto poduzmu, da zaista djeluju. I sada moramo vidjeti kako možemo povećati povjerenje i ulagačku klimu, eh, osnažiti ulagačku klimu kako bismo zaista osnažili realnu ekonomiju. Gospodine Debaker, molim vas malo sporije jer prevoditelji pokušavaju dati do znanja da govorite prebrzo. It's okay. Just one more sentence. Maybe that... Evo možda još samo jednu rečenicu. Mislim da je za sljedeću komisiju važno da analizira na koji način ovaj e, prijedlog, ovaj zakon utječe na institucionalne ulagače. Mislim da će to biti jedan od ključnih zadataka za sljedeću komisiju kako bismo zaista mogli e, početi poticati rast u realnoj ekonomiji, kako bismo zaista dobili ta radna mjesta e, kojima se nadamo. Zahvaljujem e, kolega De Baker. E, pokušao sam vas decentno prekinuti. E, znam da liberali polaze od toga da se trebate razumjeti na cijelom kontinentu, ali ako tako brzo govorite, onda vas prevoditelji teško mogu pratiti. Sada kolega Solojan tri minute. Izvolite. Mulțumesc, domnule președinte acest proiect de reglementare europeană răspunde Zahvaljujem. Što se tiče ovog e, nacrta, e, njime reagiramo na zahtjeve gospodarstva, ali isto tako i zahtjeve e, financijskih tržišta. Cilj je dakle uspostaviti europske fondove za dugoročna ulaganja E, što se tiče situacija sa bankama, one su bile dosta oprezne kada govorimo o dugoročnim ulaganjima u infrastrukturne projekte. Banke su više bile zainteresirane za kratkoročnu i srednjoročnu dobit. E, potrebno je osigurati sredstva ne samo za velike investitore, nego i za male investitore i za one koji su spremni uložiti vlastita sredstva. A kako bi mali investitori imali povjerenje u ovakve projekte, moraju biti sigurni da će ta sredstva biti predmet e, dobrog upravljanja i isto tako da će postojati potreban e, oprez i primjena prudencijalnih pravila

E, nitko se nije javio za riječ u sklopu postupka spontanog e, javljanja za riječ e, i stoga sada dajem riječ gospođi povjerenici Malmström. Hvala. Hvala vam na ovoj važnoj raspravi i ja ću svakako prenijeti ono što sam čula povjereniku Barnjeu. Ovo je prijedlog koji već dugo čekamo, zato što u praksi e, dugoročni investicijski fondovi su fondovi u koje bi trebali imati, kojima bi trebali imati pristup mali ulagači kao što su mirovinski fondovi, na primjer. I tu bi trebali imati tri vrste imovine. Infrastrukturni projekti i drugi projekti koji su dugoročne naravi i isto tako nekretnina koje su povijesno vrlo važna klasa imovine, odnosno aktive za investicijske fondove. E, nadamo se da će ovaj instrument e, u konačnici dovesti do ekonomskog rasta i stvaranja novih radna mjesta i zato želimo da e, ovaj dugoročni investicijski fond postane dostupan našim poduzećima čim je prije moguće i nadam se da ćete sutra glasovati za i da ćemo što prije zaista početi raditi e, na ovom pitanju e, i e, to već od sljedeće jeseni. Hvala vam. Hvala lijepa, gospođo povjerenice. Ovime završava rasprava. Glasovanje je sutra u 12 sati. E, sljedeća e, sjednica e, nastavlja se sutra u 8.30. Dnevni red je objavljen i može se pronaći na internetskim stranicama Europskog parlamenta. Zahvaljujem gospođi povjerenici, vašoj službi, kolegica